first translation provided for, for the languages spoken by uh, permanent members of the subcommittee uh, and our Evo sada, što se tiče radova našeg odbora, želim reći da će naš sastanak biti emitiran posredstvom interneta. Ukoliko se slažete, možemo usvojiti dnevni red. Trebam vas obavijestiti da gospođa Arno neće moći doći na današnji sastanak, tako da smo s tajništvom odlučili popuniti njen nedolazak jednom temom koja se donekle tiče naše glavne teme, odnosno točka 4, izlaganje o planu djelovanja za pomorsku sigurnosnu strategiju. Tu se radi o inicijativi italijanskog predsjedništva. I tu ćemo imati tri predstavnika, predstavnika predsjedništva, Europske službe za vanjsko djelovanje i komisije. i odlučili smo dakle umjesto te teme staviti na dnevni red temu o sigurnosnoj situaciji na Baltiku. I svakako na sljedećem sastanku SEDA namjeram razmotriti pregled sigurnosne situacije u svim akvatorijima zasebno. Tako da ćemo obraditi sigurnosnu strategiju sredozemlja, zatim crno, crnomorskog područja, iako će o tome danas biti riječ i naravno kao što to svaki put radimo, bavit ćemo s pitanjem piratstva e, na rogu Afrike, području roga Afrike. A sada dopustite da vam predstavim paneliste e, koji se odnose na treću točku dnevnog reda, dakle gospodin Aris Rikvejlis iz e, Litavski sigurnosni savjetnik pri e, izaslanstvu u NATO-u i Europskoj uniji. Zatim predsjednik e, nacionalnog e, sigurnosnog e, instituta za sigurnosno pitanja Poljske, gospodin Tomaš Šatkovski. E sad, ukoliko nemate nikakvih prigovora, smatram da je dnevni red usvojen. Hvala. Sada prelazimo na točku treću dnevnog reda. Tu se radi o predstavljanju sigurnosne situacije u Baltičkom akvatoriju. Redoslijed govornika je sljedeći. Najprije gospodin Iris Rikvajlis, vojni savjetnik eh, litavske delegacije, zatim gospodin Šatkovski, a zatim predajem riječ zastupnicima. Gospodin Rikvailis, eh, imate riječ. Hvala predsjednice. Dobro jutro, dame i gospodo. Najviše hvala što ste me pozvali da vam se obratim po ovom jako važnom pitanju. Pitanje je dosta opširno, kompleksno i ne pretendiram da ćemo ovdje obraditi sva pitanja koja se odnose na promjenu sigurnosne situacije u području Baltičkog mora. Možda se možemo usredotočiti na vojni aspekt toga i bit ću spreman odgovoriti na sva vaša pitanja s tim u vezi. Dopustite da vas podsjetim da, bez obzira na retoriku putnog režima, korijenje akcija koje poduzima Rusija ove godine i prošle godine je nešto što se može povezati u njiho, s njihovim povlačenjem iz eh, mirovnih eh, sporazuma C3 poslije toga smo vidjeli dakle, da je došlo do okupacije Gruzije od 8. mjeseca 2008. godine. Okupirali su 30% Gruzije. Zatim njihovo miješanje u ukrajinska unutarnja pitanja postalo je očito e, onog trenutka kada je Ukrajina, narod Ukrajine htio uspostaviti čvršće veze sa Europskom unijom. Ljudi su bili zatečeni, e, u trećem mjesecu 2014. godine kada su okupirali i prisvojili e, Ukrajinu što je bilo popraćeno e, upadom e, u 8. mjesecu 2014. godine paravojnih snaga u Ukrajinu. Ovo treba obraditi u širem regionalnom kontekstu. Sve ovo ima veze sa sigurnosnom situacijom u Baltičkom pomorskom području jer smo vidjeli zadnjih nekoliko godina e, postupnu, ali i jasno povećanje prisustva vojnih ruskih snaga u tom e, okruženju tog područja, u okruženju Poljske isto tako. I vidimo da e, oni u Rusiji dakle imaju velike investicije u vojsku, vojne infrastrukture, isto tako i soft power investicije Dopustite prije, dakle, nego što vam dam pregled eh, njihovih najvažnijih, eh, dakle, da vam dam sada njihov, pregled njihovih najvažnijih eh, aktivnosti u Balškom području. Ojačanje i izgradnja snaga u blizini pograničnih područja, zatim redovne vojne vježbe kako bi se obučavale vojne snage. Treće, veliko povećanje proba e, ispitivanja e, mogućnosti e, uzvrata u susjedstvu zatim povećanje koordiniranog diplomatskog pritiska šest uporaba energetike da se utječe na zemlje susjedstva ovo je sve povezano za pitanja e, sigurnosti, ali najprije ću brati prva tri pitanja i iznijeti nekoliko činjenica. Od rujna 2009. godine možemo se sjetiti da su Rusija i Bjelarus e, zajedno vodili vojnu vježbu Zapad 2009. godine s ciljem dakle da smatra NATO e, E, kao protivnička snaga i da simuliran je nuklearni napad na Varšavu. Zapad 2009. E, Imali, u toj vojnoj akciji je bilo 12,5 tisuća e, vojnika, 6 tisuća iz Rusije, 440 brodova, 200 avion zrakoplova. 2010. godine Rusija je najavila veliku, program vojne modernizacije od 720 milijardi američkih dolara s ciljem da se e, zamijeni 70% postojeće vojne opreme i shodno tome e, vojni proračun je više nego u dvostručan 2007. godine. 2013. godine u rujnu e, Rusija i Belarus su e, održali vojnu vježbu Zapad 2013 to je treba biti vježba protuteroristička vježba, ali tu je simulirana koordinirana ofenziva na susjedstvo. Prema službenim podacima iz Rusije, Zapad 2013 podrazu, uključio je 12.900 eh, vojnika, od čega 2.500 eh, ruskih, 70 vojnika, 50 helikoptera, okropnih, e, oklopnog vozila i transportnih vozila iz područja dakle, Crnog e, mora. Sprem onih pravih brojeva postoje određene razlike. Naime, pretpostavlja se da ih je bilo višestruko više, koji su bili, sudjelovali u ovoj vojnoj vježbi i e, Rusija isto tako aktivirala ministarstvo prijevoza s ciljem da se prebacuju na e, dugi, velike udaljenosti, velike količine materijala, a cilj je dakle da se prebaci materijal e, na zapad u kratkom razdoblju. Prema NATO-voj klasifikaciji oni su koristili, vježbali sa SS-26 e, projektilima. E, ti projektili mogu e, pogoditi cilj u bališkim državama, Poljskoj, Gruziji. U rujnu 2013. godine u istom razdoblju Rusija je otvorila svoju vojnu bazu 32 km od Latvije oni mogu, dakle, imaju dvije skadrile MI-25, Kija 52 i isto tako eh, helikoptera za prijevoz eh, velikog tereta. Ova vojna baza se nalazi blizu Balčkog mora i Finske strateški je locirana e, kako bi se moglo do Rige doći u e, otprilike sat vremena. U rujnu 2013. godine mm, Otet je jedan djelatnik sigurnosne službe Estonije od strane ruske vojske. Oni su koristili e, dimne, dimnu zavjesu kako bi pokrili svoju, svoje odstupanje. Isto tako su u rujnu 2013. godine imali svoje, svoja plovila koja su e, upalala u područje Baltičkog mora, isto tako u području, u švedskom teritoriju. E. Dopustite da za da kažem da u siječnju i rujnu 2013 sve veće približavanje teritoriju Latvije je primjećeno u 9 mjeseci 2014. godine. U tom razdoblju oko 117 sedamnaest e, pojedinačnih slučajeva i 40 e, slučajeva e, upada ruskih zrakoplova i 40 slučajeva ruskih plovila u teritorij Latvije primijećen što je bez presedana sprem prethodnih razdoblja. Povreda švedskog e, zračnog prostora primjećena 23.4. i 17.9. E, to su isto tako je bilo zastrašivanje e, u većini slučajeva ovdje ruski ruski zrakoplovi nisu upadali na u zračni prostor, ali nisu se odazivali, identificirali svoje, e, svoje zrakoplove. Mimo toga, namjerno povreda e, finskog zračnog prostora e, primjećena je u petom, desetom i mjesecu, e, povreda isto tako e, estonskog e, zračnog prostora. Krajem 10. mjeseca nekoliko strateških bombardera i popratnih pratećih zaštnih zrakoplova vježbali su putovanja poput prostora kao što je Crno more. Kada je riječ o aktivnostima u Balškom moru, Vidjeli smo da je u petom mjesecu 2013. godine ruska, ruska mornarica je vodila vježbe u e, ekskluzivnom pomorskom pojasu Litve i oni su imali korvete, e, patrolne brodove i druge koji su ulazili e, u prostor druge države. Rusija dakle za cilj ima izazvati i testirati snagu e, NATO-a i saveznika i njihove, njihovu opremu i sposobnosti, a istovremeno pokazuje svoju silu. Druge države u poskladno ratovskom e, razdoblju to nikada nisu radile i mi smatramo, možemo smatrati dakle ove aktivnosti neprijateljskim. Kao što vidite ovo nisu izolirani događaj niti slučajnosti, ovdje se radi o jasnom, namjernom i bez ikakve sumnje dugoročnoj politici, politici koja ima za cilj eh, dovesti Rusiju do skupljavanja sa svojim susjedstvom. Rezultat toga svega su rasprave i povećanje troškova za obranu u balškim državama i u Poljskoj. Vidimo da se pokuću javne rasprave u državama članicama NATO-a, Švedskoj, Finskoj, povećaje se suradnja, e, suradnja u okviru NATO-a i isto tako e, veliki povećanje vojnih vježbi NATO i saveznika u regiji. Ovdje se radi prvenstveno o, defanzivnim e, operacijama i ništa se tu ne može nimalo porediti s onim što rade Rusi. I konkretno ovo se uopće ne može porediti sa aktivnosti, dakle s aktivnosti Rusije u toj regiji. Strateški gledano, ruske akcije za cilj imaju dekonstrukciju e, ratovske sigurnosne situacije, isto tako da se Isto tako se dovodi u pitanje njihova namjera da se e, razbije sigurnosna E, arhitektura koja je na snazi od e, kraja drugog svjetskog rata i održivost granica. Dakle, možemo spitati što nam je činiti. Naravno, pojedinačne države imaju zadaću, trebaju dakle e, uložiti dovoljna sredstva u obranu. Moja vlada i parlament Latvije odlučili su e, do 2020. godine postupno povećavati izdatke za obranu i to do 2% BDP-a, ali postoje isto tako i zajedničke neke stvari koje možemo na razini Europske unije raditi. Kao prvo, važna je suradnja između Europske unije i NATO-a i to je uveliko povećano. Smatramo da dominirajući mišljenje u ruski, ruskoj e, obrambenoj eliti prešlo je sa e, mišljenja o tome da je NATO loš, a EU dobra, a sada su prešli na to da i Europska unija i NATO predstavljaju e, jednako velike neprijatelje. Kao što rekao, to nije nužno loša stvar. To može navesti dakle, da EU e i NATO budu, e, imaju veću komplementarnost. U svakom slučaju suradnja Europske unije i NATO-a bit će sve učinkovitija ukoliko bude dobro koordinirana i izvršavana. Stoga podržavamo e, približavanje osoblja ovih dvije organizacije vojnog osoblja i željeli bismo da se ta suradnja poveća. Još jedna važna stvar, tu nije samo riječ o e, suradnji, već je trebamo biti jednoglasni. Kao što znate, e, stožer NATO-a i glavna e, i, sjedište Europske unije nalaze se na 6 km zračnog prostora, zračne udaljenosti. 28 država članica Europske unije su također i članice NATO. Na nato summitu samitu u Velsu rečeno je da e, ruska, rusko djelovanje e, ugrožava naše pojmanje mira i sigurnosti a, i prije dva dana održan je sastanak ministra obrane i rečeno je da Europska unija nije imala nije puno djelovala e, što se tiče Ukrajine, no u svakom slučaju bit će dodatnih prijetnji kojima ćemo se morati pozabaviti simultano, ako može istovremeno, ali moramo se pozabaviti prijetnjama na regionalnoj razini i što se tiče konvencionalnog, e, konvencionalnih nuklearnih prijetnji. Tako da Latvija se zalaže za reviziju nuklearne strategije Europske unije vode se e, rasprave na tu temu. Izvješće visokog predstavnika Unije može poslužiti kao temelj za države članice i raspravu e, koja će biti održana na sam, sastanku na vrhu u Rigi u lipnju 2015. godine gdje ćemo moći razmotriti novu strategiju. Druga tema odnosi se si, pogranične sigurnosti. Dugo smo bili usredotočeni na sigurnost e, vanjskih granica Europske unije kada je riječ o e, krijumčarenju roba i e, ljudi i e, zaštiti migracije. Naravno, ostvareni su ostvareni napredak u ovim područjima i e, doista sam uvjeren da su Latvije i druge članice Europske unije izradile brojne mreže koje koje omogućuju, omogućavaju dakle, dobar, e, bolju zaštitu svojih kopnenih i e, pomorskih e, granica. I tim prije je šteta što je Rusija potkopala ovako dobru suradnju koja je postojala prethodnih godina. Ukoliko ovakva situacija nastavi, to će uveliko podrivati sigurnosnu situaciju u regiji. Što se tiče granične sigurnosti, kada je riječ o e, nezakonitoj migraciji, e, mjere podzete još nisu dovoljne. Kao što vidimo, u Ukrajini i Estoniji pogranična sigurnost dodala je jedno, novo značenje tom, e, tom terminu. Naime, ovo je jako važna stvar kada razmišljamo o hibridnim prijetnjama i njihovom e, konkretnom e, učinku na naše sugrađane. S obzirom da e, hibridno ratovanje može biti provedeno na različite načine ak, gerilske aktivnosti, kibernetičke aktivnosti i prijetnje su takve da moramo promijeniti svoj, svoj način rada. Što znači da ćemo u brzoj u skoroj budućnosti morati razmotriti kako prikupljati informacije e, od e, i e, preko otvornih izvora i preko obavještajnih krugova kada se radi o boljem obučavanju unutarnjih sigurnosnih snaga kako bismo pružili odgovor na prve instrumente ukoliko je kad dođe do njih. Naravno, važno je da imamo na umu da s obzirom na prirodu hibridnog ratovanja e, svi incidenti u početku djeluju kao građanski nemiri ili legitimne manifestacije naše e, pluralne demokracije. Treće, dolazim do potrebe da naglasim važnu sinergiju između civilnog i vojnog sektora jer e, nestaju razlike između unutarnje i vanjske prijetnji i tu su veliki izazovi, pandemije, hibridna ratovanja i tako dalje. Znate da svi povjernici u svojim portfeljima imaju sigurnosnu komponentu i e, potičemo visku predstavnicu da koristi svoju, e, svoju ulogu e, potpredsjednice da radi više na, na većoj sinkronizaciji s tim u vezi. Četvrto, Latvija sve više razvija svoje jake prekoatlantske veze i kao što rekoh suradnja između NATO-a i EU mora biti od sve većeg značaja. Istovremeno Evropska unija mora se zalagati za veće, veću suradnju sa svim državama članicama koje e, dijele e, vrijednosti Europske unije, prvenstveno Sjedinjene države, Kanada, Turska i Norveška. Tijekom godina razvijali smo e, veliku prekograničnu ekspertizu i to mora biti dodatno pojačano. Mi smo surađivali u Weimar plus Benelux e, Višegradskom forumu i Baltičkom forumu i ovo sve mora biti bolje ukorišteno u, e, uz inicijativu nato kapaciteta i svi će moći naći odgovarajuće mogućnosti sudjelovanja u tom programu. Naravno, pitanje opreza glede ruske propagande prema zapadu je sve jača. Ovo je jako kompleksno pitanje koje podrazumijeva pravnu, političku i veća pitanja u koja neću zalaziti detaljno. Samo dopustite da vam kažem da je oblast informiranja jedna od tradicionalnih oblasti koje se odnose na ratovanje i proliferacija tehnologije i dostup dostupnosti tehnologije ovome daje novi e, novi, novi oblik i ne smijemo e, oslabiti svoj oprez i ne smijemo dovesti Uniju u opasnost. Nar, konačno moramo uvidjeti da više nemamo taj luksus da uživamo mir i sigurnost kao što smo mislili da je to slučaj tijekom godina, na, prvi godina nakon raspada Sovjetskog saveza. rat se vodi na nešto manje od 2000 km udaljenost od Brisela. Sigurnost Baltičkog prostora, područja je u vezi, povezana s tom regijom. Mi imamo svoje vanjske granice sa državama koje dijele naše vrijednosti i moramo pojačati njihovu sigurnost. I tu imamo velikog posla. Svi mi imamo mogućnost da doprinosimo sigurnosti Europe i susjedstva i moramo e, pomoći da se ne, krše, ne krši međunarodno pravo i to treba biti e, nešto što će odbijati oni koji žele ugroziti naše vrijednosti i slobodu. Najpša hvala. Hvala vam lijepa i molim vas e, da ostanete na raspravi, a sada e, dajem riječ gospodinu Tomašu Sadkovskom. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Moj prethodnik dao vrlo zanimljiv predlog aktivnosti Rusije u tom području i zbog toga ću ja prijeći na opis šireg značenja geopolitičke dimenzije i značenja Baltičke regije za zapada, onda ću opasiti vojno-zemljopisnu dimenziju i također obilježja Baltičkog bazena i nakon toga ću ocrtati neke moguće vojne i sigurnosne scenarije u regiji i zaključit ću na kraju sa određenim implikacijama za e, naše kapacitete i razvoj naših kapaciteta. Započnimo dakle sa ulogom Baltika i Kaliningrada. Sve dok e, Rusija ne može nadzirati većinu ukrajinskog teritorija i ne može vršiti potpunu kontrolu nad Bjelorusijom u e, mirnodopsko vrijeme, kontinentalni bok e, zapada je ograničen na e, Baltičko more i subarktičku regiju. Dakle, razmotrimo ove tri regije, dakle Podarktik, e, Baltičko more i i međumorsku regiju koje su usko međusobno povezane i zapravo sve ono što se događa u jednoj od tih regija utječe i na druge. Kao što britanski istraživači ističu, Kontrola nad Baltičkim morem i na Baltičkim državama ima ogromno značenje i za geopolitičko usmjerenje Finske i također sve do krajnjeg sjevera. Kaliningrad se može u ovom kontekstu smatrati izvorištem problema što bi moglo dovesti do poteškoća u vezi sa kontrolom nad baltičkim državama. Baltičko more je bazen od velike važnosti isto iz niza razloga. Gospodarske gledano ono je izvor velikih količina sirovina koje se isporučuju u zapadne zemlje poput željeza, bakra i tako dalje. Danas je Baltičko more također od ogromne trgovinske važnosti jer kao što istraživanje pokazuje otprilike 100.000 e, brodova godišnje putuje ovim bazenom. Također ekstrakcija sirovina iz dna Baltičkog mora se u posljednje vrijeme pojačala a svi smo poznati sa samim primjerom e, sjevernog toka koji prevozi plin e, i koji je upravo nedavno pokrenut i postao operativan. Ovisnost e, baltičkih zemalja o trgovini i komunikaciji upravo na Baltiku utječe također i na prosperitet tih zemalja i na njihovo blagostanje. Za vrijeme hladnog rata, i to počinjem sa pregledom vojne situacije, Baltičko more nije bilo važno žarište za strategiju Zapadnog saveza, no e, kontrola nad tjesnicem kod Gdańska je bila važna zato jer je postojala opasnost da e, to Sovjeti okupiraju i da se to pretvori u jedno od uporišta sovjetske mornarice za prodor u Sjeverno more. I to je moglo također otežati pojačanja koja su stizala zapadnoj Europi. Baltičko more je također bilo važno za brodogradilišta i za brodograđevnu proizvodnju, što su Sovjeti također koncentrirali u ovom bazenu i također je bilo važno i za obuku kako sovjetske, tako i e, njemačke mornarice za vrijeme drugog svjetskog rata, jer su obje mornarice provodile većinu svoje obuke upravo u tom bazenu. Prijeđemo sada na zemljopisna obilježja Baltičkog mora, što je značajno za ovu temu. Baltičko more je dugačko otprilike 700 morskih milja i široko se do 200 morskih milja. Što znači da ima izduljeni oblik, a to pak ima značajne vojne implikacije o kojima ću govoriti kasnije. ključna strateška obilježja Baltičkog mora. Dakle, ona su od posebne važnosti za naše vojne probleme. Dakle, one tko ima kontrolu nad danskim nad danskim tesnacem također može značajno utjecati na situaciju u Baltičkom bazenu. Imamo još dva glavna izlaza koja su umjetni kanali. Jedan kanal u Barencovo more koji je izgrađen u sovjetsko doba i oba ta kanala se mogu vrlo lako zapriječiti u doba sukoba. U samom Baltiku imamo e, uzak e, izlaz e, kroz Finski zaljev i to je još jedna točka od velike važnosti, naročito kada je riječ o vojno-strateškim pitanjima i to možemo podkrijepiti primjerom što su Njemci uspjeli uspješno blokirati Sovjetsku mornaricu u Kronštatu i u Leningradu, zahvaljujući tek manjim vojnim operacijama i drugim sredstvima koja su iskorištena upravo u Finskom zaljevu. Još jedno obilježje Baltičkog mora je visok eh, broj, velik broj otoka koji su također eh, važni za razmatranje vojne situacije na Baltičkom moru. Eh, tu ću spomenuti švedski otok Gotland koji se nalazi nasred tog mora i dijeli more na švedsku i baltičku stranu, odnosno stranu baltičkih država i to također olakšava kontrolu nad kretanjima i trgovinom u Baltičkom moru. Također, kada je riječ o Gotlandu, nedavno smo u Švedskoj otkrili da postoji e, određena ranjivost na moguću invaziju, što znači da je to također nešto o čemu valja voditi računa u švedskoj raspravi. Finski otoci se nalaze na ulazu u Finski zaljev i e, nadziru također sav promet na tom moru i u prošlosti su također korišteni kao e, baze za e, potrebe sukoba. Također da pređemo na daljnja obilježja Baltičkog mora, to je plitko more, najveća dubina je 495 metara. To je more koje nije previše slano, relativno niskog saliniteta što možemo pripisati veće hladnoći, dakle niže temperaturi i smanjenoj evaporaciji vode. Također tamo ima veliki broj nevremena, učestalih nevremena. Zašto je to bitno za vojna pitanja? Dakle, blizina obale i izduljeni oblik mora koji sam opisao ranije. Dakle, ako je riječ o jednom vojnom scenariju, tu će veliku ulogu imati obalna obrana i e, zrakoplovstvo i podmorničko ratovanje. Kada je riječ o ovome posljednjem, e, za razliku od uobičajenog vjerovanja, Baltičko more je zapravo važan prostor za podmorničko ratovanje i moranički stručnjaci su i sami izjavili da je četiri puta teže tamo otkriti podmornicu nego recimo u Sjevernom moru. I ta zemljopisna obilježja dakle znače da u slučaju intenzivnijeg sukoba bi Baltičko more postalo mrtvom zonom za eventualne sukobljene strane. To stvara vrlo tešku situaciju, naročito za baltičke zemlje i također otežava stanje pojačanja u baltičke države. Kaliningrad postaje vrlo problematična točka sa tog stajališta zato jer onda time kopnena komunikacija je značajnija i Kalinjen grad bi mogao onda biti točka odakle bi, odnosno bi pristizanje pojačanja bilo otežano. Kalinjen grad bi mogao postati baza za protumornaričku obranu i takvu vrstu ratovanja. E, govorit ću sada o vojnoj dimenziji sigurnosti na Baltičkom moru i zapravo je pitanje koliko je to relevantno danas budući da su Rusi pokazali sklonost ka netradicionalnim načinima u širanju svoje utjecaja na regiju, odnosno primijenili su oblik gospodarskog energetskog ratovanja. Kada je riječ o ruskoj vojnoj doktrini, vidimo da kada blaže mjere ne uspiju, on, e, Rusi bi mogli pristupiti oštrim mjerama. Također, e, kretanje, odbijanje sukoba u Donbasu je to pokazalo. Kada je riječ o ruskim namjerama, mogli bismo reći da je teško prosuditi radili se samo o njihovim e, domaćim okolnostima, odnosno potrebom e, da učvrste svoju snagu u radi percepcije izvana ili je to njihov posljednji pokušaj da osvoje i vrše kontrolu nad područjima koje su nekad imali pod utjecajem ili jednostavno želeli promijeniti pravila geopolitičke igre prije nego što izgube svoju sposobnost financiranja modernizacije obrane, dakle to je jedna mogućnost ili je još druga mogućnost e, također jačanja svojih kapaciteta u odnosu na ovu na Europsku uniju. Također postoji mogućnost e, suprotstavljanja u, gospodarskoj i političkoj dimenziji i to također utječe na vojnu ravnotežu. Zbog toga je vojna ravnoteža toliko važna u ovom kontekstu. Dakle, vratimo se vojnoj dimenziji. Koji su mogući scenariji ovdje? Gospodin Rekveli se govorio o hibridnom ratu i to je naročito važno za baltičke države. No, budući da smo upoznati sa konceptom ruske vojne doktrine, možemo reći da ako ne uspije hibridno ratovanje, onda će možda Rusija pribjeći klasu. Mogli bismo recimo zamisliti određeni scenario u kojem bi Rusija možda pribjegla jednom ambicioznijem scenariju, dakle mogla bi napasti Poljsku u namjeri da pregazi cijelu regiju, zato jer ako ako poljske snage budu ukružene, onda bi to dovelo i možda do mm, sloma i baltičkih država. Kada je riječ o eventualnim sukobima koji bi se tu mogli odviti, moramo imati na umu razvoj sposobnosti zabrane pristupanja određenim područjima, što je važno za rusku strategiju. Dakle, ti kapaciteti koji su razvijeni kako bi se zapriječila eh, zapriječio prodor zapadne sile i to podrazumijeva i napredne eh, obrambene značne snage, također E, Iskender e, taktičke projektile, balističke i e, kruz projektile. Također vrlo snažnu i preciznu artiljeriju i radioelektronička sredstva. I još jedan operativni koncept koji bi se mogao primijeniti u ovoj regiji su manevarske skupine, skupine za manevriranje koje su namijenjene dubokoj penetraciji i također e, posjeduju značajne e, napadačke sposobnosti i mogu e, igrati značajnu ulogu u odgovoru u sukup na ovoj regiji. Kada je riječ o hibridnom ratovanju, mislim da je zapravo to nešto što se manje temelji na brojkama, nego je ovisno o političkoj volji. Mislim da će protivnici dakle u tom e, slučaju ili e, se povući ili pribjeću i klasičnom ratovanju, a to je klasično konvencionalno ratovanje i tu treba promijeniti način razmišljanja. Dakle, u posljednjih 20 godina mi smo stavili naglasak na e, kvalitetu u odnosu na kvantitetu i također e, smo nastojali projicirati svoju snagu i primjenjivali smo e, sredstva za suzbijanje ostanaka za razliku od klasičnih konvencionalnih kapaciteta. Kada je riječ o istočnom boku NATO-a i Europske unije, to treba promijeniti, treba promijeniti taj pristup. Zemlje u regiji moraju se više usredotočiti na lokalne obrambene snage i također trebaju više koncentrirati svoju vatrenu moć. Postoji još e, jedna dimenzija ratovanja koja je e, prilično zastrašujuća, a to je e, nedostatak nuklearnih kapaciteta zastrašivanja i odvraćanja u toj regiji. Dakle, kada razmotrimo ovu situaciju, dakle, imamo uravnoteženost u nuklearnoj moći između SAD-a i Rusije E, no međutim postoji jaz kada je riječ o taktičkim nuklearnim kapacitetima. Rusija ima gotovo 3000 taktičkih bojnih glava u ovom području i također raspolaže vrlo sofisticiranim sredstvima za lansiranje bojnih glava. A osim toga je radila na nekim novim konceptima s obzirom na e, ograničenu upotrebu ovih bojnih glava u scenariju sukoba. No ono što to čini realističnijim je činjenica da Rusija trenutno radi na smanjenju veličine bojevih glava i također ugrađuje ih na nove vektore e, poput recimo iškender e, taktičkih projektila. Još jedna uznemirujuća činjenica je i povreda ANF ugovora što su izvori potvrdili ovoga ljeta. To znači u osnovi da Rusija sada raspolaže sredstvima za pokretanje ograničenog rata prema europskim državama i kao što se sjećamo iz 1980 godina odgovor na ovu prijetnju je bilo raspoređivanje kruz projektila i Pershing projektila na europskom teritoriju. Treba nešto poduzeti kada je riječ o nuklearnoj dimenziji i nuklearnoj ravnoteži u regiji. Koje su implikacije svega toga za europsku obrambenu politiku? i za zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. Dakle, oba ova koncepta zapravo imaju ograničenu primjenu u ovoj situaciji i treba e, razmisliti također o novim sredstvima ograničene, e, e, ograničenog razvoja kapaciteta. Također treba poduzeti mjere kako bi se osigurala učinkovita suradnja između Švedske, Finske i zemalja NATO-a po pitanju konvencionalnog visokointenzivnog ratovanja. Evo, s ovime bih završio. Hvala vam lijepa. Gospodine Sigurno ćemo rado raspraviti o ovim predavanjima. Evo čuli smo pregled sadašnje situacije i pregled otvorenih pitanja u široj regiji u ovim usko isprepletenim područjima, što znači također i međumorsko područje koje je također značajno. Također, važno je spominjanje informacijskog ratovanja i naročito hibridnog rata. Naime, kao što možemo primijetiti, u svim zemljama regije su prisutne ove aktivnosti u ovom trenutku. Gospodin Šarkovski se pozabavio hipotetičnim pitanjima i mogućim scenarijima, no nažalost moramo uzeti u obzir sve te moguće scenarije. Sada otvaram raspravu. Gospodin Štetina ima riječ, izvolite. Děkuji vam za slovo, Bonji. Hvala vam lijepo. Dakle, samo kratko. Donedavno sam živio u Hong Kongu i onda sam razgovarao sa jednim od stanovnika, raspravljali smo o Rusiji, o Rusima i rekao mi je sljedeće. Kada sam ga pitao za Rusa, on je rekao da, to je ono vrlo militantno sjeverno pleme. Eto, sjetio sam se toga nakon prezentacija e, naših kolega, e, zabrinjavajućih izvješća s njihove strane i imam jedno pitanje za, za oba gospodina. Niti jedan od vas nije spomenuo područje e, Kaliningrada. Dakle, kakva je trenutna situacija ondje? što se tiče ruske vojne prisutnosti. Sljedeći govornik. Najprije dopustite da zahvalim govornicima ne samo na informacijama koje su nam pružili već i na kvaliteti tih informacija. U ovom pododboru često dobivamo jako općenite informacije. istane informacije koje možemo dobiti čitajući tiskovine. No, ova dva govornika obradila su dvije jako ozbiljne teme i predstavili su nam analizu punu jako preciznih informacija i zahvalan sam im na tome i šteta je što nemamo češće ovako dobre govornike koji bi nam e, mogli izlagati tako dobre informacije. No, imam par stvari koje bih ja želio iznijeti. Naime, mislim da bismo morali biti iznimno precizni kada razmatramo one oblasti u kojima je Rusija aktivna. Ovdje mislim na sljedeće oblasti. Najprije, kada se radi o mjerama provokacija, o pokazivanju snage s namjerom da se utječe na baltičke države. Drugo, koji se ne ograničava na provokacije i na pokazivanje snage, već se radi o jako konkretnim primjerima povrede povrede prava, međunarodnog prava, i s tim u vezi, po mom mišljenju, bismo morali primijeniti i razraditi drugačije sposobnosti reagiranja. Dakle, imamo pitanja našim govornicima. Koje su reakcije koje možemo uzeti u razmatranje kada smo suočeni s povredom e, međunarodnog prava, na primjer povredom e, pomorskih granica? Mislim konkretno na e, povredu zračnog prostora također Dakle, tu se može raditi o provokaciji, bilo da, bilo da se radi o upadu ili o preletu na e, neki zračni prostor. Dakle, to nije ista stvar, moramo biti jako precizni i jasni što se tiče naših sposobnosti reagiranja. Dakle, koliko još vremena si možemo dati da budemo, si možemo priuštiti da budemo samo promatrači bez e, a da ne reagiramo. Dakle, želim vas pitati obojicu kako je vaše mišljenje, što mi možemo kao Europska unija i kao NATO, kako možemo i kako trebamo reagirati kada smo suočeni sa očitom povredom e, ovih e, granica. Hvala. Zahvaljujem predsjednici, zahvaljujem govornicima također na izvrsnim prezentacijama. Ono što je vrlo jasno, kao i uvijek u raspravama ovoj naravi, je e, vojna, vojna, vojni neznačaj europske e, vanjske sigurnosne politike. I još bih čak i korak dalje od toga, rekao bih da je dvostruko zabrinjavajuće, jer ne samo da nas to distrakcira od pokušaja stvaranja određenih vojnih sposobnosti koje bi bile odvojene od NATO-a, već je također e, zabrinjavajuće da Rusija može stvoriti razdor na zapadu iskorištavajući razlike između NATO-a i Europske unije. Već smo jutro čuli e, neke reference na e, različit jezik koji e, dvije, ove dvije organizacije koriste različitu retoriku naspram svojih odnosa sa Rusijom i mislim da moramo biti jasni da Rusija NATO uzima ozbiljno što se tiče bilo kakvih strateških ili više lokalnih i regionalnih mogućnosti reakcije. Zanimljivo je primjerice da dvije glavne nacije u ovom području koje nisu dakle, članice NATO-a su uzele poduzele neke korake u proteklim mjesecima kako bi još osnažile svoj odnos sa NATO-om. E, nisu pristupila samom članstvu jer svi razumijemo koliko je to osjetljivo i koje su tu e, političke, e, čak i u nacionalnom smislu političke implikacije toga, ali svejedno obje zemlje su potpisale partnerstvo kao suradnice NATO-a na samitu u Walesu ove godine. To će naravno olakšati NATO da osposobljava ljude, koristi logističke baze i provodi bilo kakve operacije u tom području. To je naravno ono što je najvažnije. Ukoliko Europska unija zapravo želi bilo kakvu korisnu ulogu u ovom području, možda bi se trebala ustrediti usredotočiti ne samo na diplomatske aspekte, već i na pitanja poput energetske diversifikacije, e, što bi se moglo vidjeti kao određenom slabosti područja u tom području, naroda u tom području i gdje zapravo počiva ovisnost o Rusiji. No, u krajnjoj liniji e, sve se svodi, to je jedan govornika spomenuo, na pitanje političke volje i mjere u kojoj su naše države spremne ozbiljno shvatiti svoju vlastitu sigurnost. Činjenica je da mnoge naše nacije su e, se rezale, smanjile svoju vojnu pripravnost i istovremeno jutro smo čuli da Rusija povećava vojnu sposobnost sa svoje strane. Dakle, moramo, e, želimo veće investicije u obranu mm, u toj regiji, Baltiku i to želimo vidjeti e, na strani glavnih država članica NATO-a naših saveznika. I zanima me, postoje li kakvi znakovi nade da će te države doista početi shvaćati malo ozbiljnije svoju obrambenu politiku? Hvala. Zahvaljujem gospodin Nartima riječ. Hvala vam na riječi. Izrazio bih iznenađenje time što sam mislio da se neće govoriti samo o strategiji, već i o gospodarskim i socijalnim pitanjima, koje su također strateška pitanja. Dakle, ovo što smo čuli je zapravo bilo, bio jedan pokušaj zakuhavanja rata. Vi prekazujete e, Rusiju kao Atilu bića Božijeg. Naravno, sve zemlje se razlikuju i istovremeno neke zemlje su jednakije od drugih. Dakle, ne iznenađuje nas što SAD ima velik e, interes u suverenu e, državu Panamu, to nije iznenađujuće, a e, SAD primjerice ne bi tolerirao da Panama preda upravljanje Panamskog kanala Rusiji. Dakle, došlo bi do trenutačne reakcije. I svi bismo tada rekli da je to prilično normalno, prihvatljivo, Dakle, popis interesa ovdje vrlo je dug, a isto je takva situacija sa e, sovjetskim interesima, kao što je bilo i u prošlosti. Dakle, moramo shvatiti te strateške interese supersila, ne zbog toga što bismo im se mogli pokloniti, već kako bismo mogli shvatiti stratešku narav tih pitanja. Jer ako se želimo prema Rusiji odnositi kao prema bilo kojoj drugoj zemlji, bez e, toliko međunarodne jake dimenzije, tada bismo doista ozbiljno pogriješili, dakle da se prema njoj odnosimo kao prema Španjolskoj, jer tada bismo se davali doista u opasnost e, rata. Dakle, takve različite zemlje reagiraju drugačije. I čak u doba Staljina, dakle o Staljinu ovdje govorim, nije se određene granice prelazilo. Čak i tijekom Berlinske krize, čak i tijekom invazije Češke, Čehoslovačke, situacija u Poljskoj, čak i tada, dakle, određene granice nisu se prelazile. I sukobi su se događali takozvanim soft spotovima, dakle u Bliskom istoku, na Africi. Ali ni u jednom trenutku e, ni jedno područje e, nije doživjelo takvu situaciju kada se radilo primjerice o Varšavskom paktu ili sličnim teritorijama. Mi ovdje govorimo o agresiji naspram NATO-a i iskreno to bi dovelo do nuklearnog rata. To je doista što bi to značilo. I zbog toga mislim da je ovo jednostavno ludost. Jer kada govorimo o Rusiji, takvim soft spotovima, Ukrajinu, Gruziju, možete nazvati kako želite, no ja mislim da je iznimno zabrinjavajuće što se koristi takva, takava ratna retorika. E, vidimo to u novinama, o strateškim e, vojnim sporazumima između Rusije i između Kine. To se događa. Dakle, molim vas, objasnite nam zbog čega se to sve ovdje uvodi u temu. Također bih želio nešto čuti o vojnim operacijama u Kaliningradu. Rusija ima svega jedan izlaz, jednu točku izlaza na Baltik a zatim imaju pristup moru i preko Bospora. Dakle, Rusiji otvoreno more vrlo važno. Da, imaju Murmanski Arhangel, ali ovdje govorimo o nadzoru nad danskim tjesnacem. Dakle, ovdje se doista radi o strateškoj igri. No, u smislu stvarne politike. Nije mi jasno zašto se uopće o tome govori. Dakle, vi govorite o ruskoj propagandi na Baltiku, svakako to je istina. E, do toga jeste došlo, no pitao bih ukoliko želimo stvoriti stabilnost, prije svega potrebna nam je socijalna stabilnost. I mislite li da postojeća diskriminacija lokalnog stanovništva, ruskog stanovništva određenim baltičkim zemljama, e, koje još i danas postoje, da je to da li je to dobar način stvaranja socijalne kohezije u ovim zemljama? Da li to može zajamčiti mir? Da li to može zajamčiti sigurnost granica i da će e, se odupriti ruskoj propagandi? Ispričavam se, gospodin Schaffhausen i zatim Marek Jurek. Hvala, Žanlog. Zareagovač po pierwsze. E, dakle, ja mislim da moram reagirati na ono što je rečeno i na retoriku koja se koristi. Prije svega zahvalio bih se našim govornicima na zanimljivim prezentacijama, no Isto tako, e, zahvalio bih se i na činjenici što zapravo Baltička regija utječe na svaku četvrtu državu članicu Europske unije i europska solidarnost je ovdje u pitanju. Dakle, kada govorimo o sigurnosnim razlozima za brigu. A interes Europske unije ne bi nužno trebao biti pobrkan sa interesima pojedinih država članica. Te dvije stvari moramo vidjeti kao nešto što se nadopunjuje, što je potrebno uskladiti. I ovaj hipotetski scenarij je prijetnje, to je ono o čemu danas moramo raspravljati. Dakle, ovdje u našem pododboru trebali bismo razmisliti e, da, da li je u proteklim desetljećima u Baltičkoj regiji stvoren problem sličan kao i na Crnom moru. Mislim da mnogi od nas imaju e, kratko pamćenje. Ako se dobro sjećam, prije osam godina e, na Krimu smo imali ovakvu situaciju. Prije toga smo imali rat u Gruziji, Dakle, kako se možemo pobrinuti da se to ne dogodi i na Baltiku? Gospodin Nart je rekao da bi se prema Rusiji trebalo odnositi kao prema svakoj drugoj zemlji. A, powinniśmy dlatego. Dakle, Rusija e, mora poštivati međunarodnu suradnju poput svih drugih zemalja. Ne mislim da bismo trebali se prepustiti takvoj retorici. Trenutni, trenutna ruska moć njeni političari. raspravljaju na isti način kao i oni koji drže vlast u Gruziji, u Ukrajini. I to je upravo jezik koji trebamo upotrebiti sa ovim e, silama snagama u Rusiji. E, Rusija je nedavno okupirala dio Gruzije, a sada slušamo izjave o ukrajinskoj vladi i onima koji su na vlasti ondje. Dakle, Rusija nije partner uobičajeno međunarodne suradnje jer drugačije stavove i na taj način sami sebe isključuju iz normalnog sustava međunarodne suradnje kao predstavnici država članica, mi svi želimo sigurniju Europu i svi smo mislili da je hladni rat iza nas, no danas moramo porazmisliti o tome što možemo učiniti e, kako bi se ono što se dogodilo u području Crnog mora ne bi ponovilo i na Baltiku. I zbog toga želim postaviti pitanje našim dvama stručnjacima kakvu daljnju mogućnost prijetnji opasnosti vidite u smislu e, Kaliningrada također. Moja i druge vlade e, razgovarali su o zločinima u Katinu. sličnim stvarima. Dakle, znamo o kojoj se, o kakvoj se regiji ovdje zapravo radi dugoročni sigurnosni interesi na Baltiku su dovedene u pitanje. Da li to znači militarizacija? Mislim da moramo vrlo jasan stav zauzeti e, o tome, osobito kada se bavimo pripajanjem Krima. Dakle, demilitarizacija Kaliningrada, da li bi to bilo dostatno? Ne, mislim da ne bi. Ukoliko želimo učiniti suprotnu stvar militarizaciji, ne vidim kako bi to pomoglo našoj sigurnosti. A zatim postoje neki drugi preduvjeti. E, vi govorite o Baltičkom moru kao zoni gdje Rusija širi svoj gospodarski utjecaj e, koristeći poduzeća poput Nord Streama. Dakle, naša politika, to je politika potkapanja europske solidarnosti. I mislim da moramo također razmotriti tehničke probleme e, koji se dotiču izgradnje ovog voda. Naime, to se koristi kako bi se još produbile postojeće razlike i kako bi se čak možda izoliralo Polsku, ali osobito naše partnere na sjeveru Baltičke države. još jedan komentar bih samo dao. Reagirao bih na nešto drugo. Europska solidarnost znači solidarnost s našim susjedima, s baltičkim zemljama. A njihovu novisnost moramo osnažiti, konsolidirati. Naši stručnjaci predstavljaju zemlje Baltika, no niti Latvija, niti Estonija eh, ne ponaša se prema ruskom eh, dijelu svojeg stanovništva drugačije. Dakle, stanovništvo koje u Estoniji govori ruskim, koje je ondje došlo živjeti 1940. godina, oni ne moraju ispunjavati nikakve dodatne zahtjeve kako bi mogli sudjelovati u javnom životu. Problem sa neovisnošću ovih zemalja je u tome da su etnički problemi e, bili stvoreni sovjetskom kolonizacijom. Kada govorimo o kolonizaciji ili dekolonizaciji, ne možemo te zemlje lišiti prava da konsolidiraju svoju novisnost. I zbog toga je naša dužnost pokazati razumijevanje i pružiti podršku, a ne ovdje na europskoj razini e, ponavljati izjave koje smo čuli u e, vijeću ruske propagande. Nadam se da se to neće ponavljati. Cher bien qu'il Dragi kolege, doduše nema veliki broj kolega što je malo razočarajuće za ovako važnu temu kao što je sigurnost i obrana. Ja si postavljam određena pitanja glede ciljeva koje ovdje želimo ostvariti. Nakon pada zida tada sam se uveliko angažirao za boru protiv bolševizma, svi brojni su među nama mislili da treba raditi na osnivanju europske obrane. Nažalost, brzo smo morali vidjeti da ne postoji stvarna volja za izgradnju te europske obrane. I konačno, s obzirom da sam se bavio za svoju zemlju, za Francusku, za ova pitanja sigurnosti obrane, ja to rijetko govorim, ali samo dvije države e, u Europi postoje koje imaju pravu želju neovisnosti, europske neovisnosti. to su Francuska koja ima e, nuklearnu jaku neovisnu silu i Rusija. Dakle, postoje u biti stvarno samo dvije neovisne sile, stvarne sile u Europi. Dakle, u trenutku pada zida NATO je zauzeo to mjesto koje e, u nedostatku stvarne mogućnosti izgradnje e, neovisne obrane Europe. Zašto smo mi to htjeli? Pa oni koji su uz mene borili za ponovnu izgradnju Ujedinjene Europe, mi smo jednostavno tada mislili da Amerikanci, SAD države imaju svoje legitimne interese, ali smo smatrali da Europa ima svoje legitimne interese i da interesi Sjednjih američkih država su često isti kao i naši, ali nisu nužno identični, osobito ne u Europi, kada je riječ o europskim pitanjima i poslovima interes Sjedinjenih američkih država jest da se presječe Europa u dva. Oni su to rekli, Bržinski je to napisao i oni su si dali sredstva za to. Ja njih razumijem, jer jasno je da iza koncepta atlantizma oni stvaraju silu koja može biti protuteža Kini. A kako bi to ostvarili, trebalo je presjeći Europu kod Rusije kako ne bi bilo te neovisnosti, moći, energetske neovisnosti. Amerikanci su dali dovoljno sredstava već 1995. godine kada sam razgovarao s predsjednikom Kučmom. E, on je objašnjavao koja su e, si sredstva dali e, Amerikanci da prekinu Ukrajinu na dva dijela, po pola, što je stara E, namjera. Dakle, ja razumijem da oni e, to rade ono što rade u Ukrajini, e, Litvani i Poljskoj, velika je imigracija u Americi, ali gdje će nas, kamo će nas dovesti ova konstantna politika agresivnosti? Jer vi polazite od načela da je Rusija agresor. Stavite se na mjesto Rusa koji smatraju da je NATO agresor. Gorbačev je to podsjetio prilikom pada zida, rečeno je da neće biti širenja NATO-a, a Gorbačev, kojem dugujemo tu ujedinjenu i proširenu Europu, podržao je Putina, iako ga inače ne podržava u njegovoj vanjskoj politici. Mi, odnosno gospodin Soroš, poziva Europu da se ujedini kako bi se e, pokrenuo opći rat Rusiji. Ali, dragi kolege, kamo će nas to dovesti? Evo, ja ću vam reći kamo. U jednom trenutku će Rusija reagirati. Ili ćemo se upustiti u nuklearni sukob, a budite uvjereni da u tom nuklearnom sukobu, u trećem svjetskom ratu, Europa može sve izgubiti. A ono što će ostati, i, i Zapad može sve izgubiti. Ostat će dakle sa Kinom, Azijom, dovoljno svijeta da se stvori novi svijet. Ali Zapad može sve izgubiti jer to će biti opći rat. Ili, dragi prijatelji koji se vole poigravati i igrati, ja ovo kažem bez, bez zloće, ovo kažem svojim prijateljima Poljacima i prijateljima iz Balških država koji se vole igrati malih, malih ratova agresije ili ćete biti okup pirani ili se ništa neće desiti, apsolutno ništa. I vjerujte, ja kao francuz koji sutra kad dođemo na vlast, jer ćemo doći na vlast i povući ćemo se iz NATO-a jer je to bila politika NATO-a, e, politika Francuske oduvijek, e pa nećemo ništa napraviti. Dakle, današnje rješenje je ili opći rat, ili situacija gdje će doći do agresije koja će biti ostvarena i neće se ništa u tom slučaju desiti jer vi ćete biti e, napadnuti jer izazivajući rat dobit ćete rat. Ja chciałem e, odpowiedzieć na to, mm, na wypowiedź pana Schaffhausena. Mianowicie... Samo bih kratko reagirao na ono što gospodin e, Schaffhauser rekao moram reći da vas u potpunosti ne razumijem. Naime, ono što ste rekli o Ujedinjenoj Europi, jer Europa jamči i sigurnost Francuske i drugih zapadnih zemalja. Dakle, nemojmo zaboraviti sigurnost zemalja poput, Litve, Latvije i drugih zemalja u Baltičkoj regiji, Baltičko more je unutrašnje europsko more, no vi to prezentirate kao da se radi o sukobu između SAD-a i Rusije. Ovo je europsko pitanje. I ovdje govorimo o sigurnosti zemalja Baltičke regije. Istina, 89. europski ideal, kada govorimo o agresiji, E, doista moramo se sjetiti povijesti malo. Dakle, tko je bio agresor u ovoj regiji? I u tom smislu ne mogu pratiti vašu argumentaciju. E, Rusija je nasljednik Sovjetskog saveza, i ona je onemogućila slobodu polovini Europe. A sada ju njome predvode političari koji nastavljaju geopolitiku Sovjetskog saveza. To su činjenice. I ako razmislimo povijesnoj ulozi Francuske u središnjoj i istočnoj Europi vi kao francuz svakako ćete se sjetiti, osim ako niste zaboravili, koju je ulogu Francuska imala. Dakle, neovisno o samom pitanju koja politička snaga će biti na snazi, na vlasti u Francuskoj, mislim da bi Francuska doista trebala imati e, na umu i pogledati malo u povijest, e, sjetiti se veza između Francuske i središnje i istočne Europe. To je eto, moja molba vama. Członek e, tej komisji, nie nadużywając już czasu. Kao članica ovog pododbora i ja bih se javila za riječ, kaže predsjednica. Ne želim oduzeti previše vremena. Želim također e, da nam se obrate govornici u sljedećem panelu. No ono što je danas rečeno, mislim da pokazuje koliko je ova tema važna i pokazuje kakav se stav zauzima prema toj temi. Dakle, ovo je nešto čime bi se naš pododbor za sigurnost u parlamentu trebao baviti. I ukoliko se prema ovome odnosimo isto kao prema piratstvu u Africi, ovdje doista govorimo nama, o Europskoj uniji. Ne smijemo zaboraviti da zemlje u ovoj regiji da su dobile svoj suverenitet 89 zahvaljujući pomoći eh, pape. Gospodine Schaffhauser, na to bih vas također podsjetila. I zahvalni smo na podršci, jer ovdje se radi o suverenim zemljama koje su zabrinute, koje razmišljaju o svojoj vlastitoj sigurnosti, o svojoj vlastitoj neovisnosti. Ne želimo da se prema njima ikako drugačije ponaša, samo želimo da se i nas čuje i mislim da je ovaj pododmor, pododbor odgovarajući forum da zajednički porazmislimo o prijetnji sa kojom su suočene države članice Europske unije. A interna solidarnost unutar Europske unije za razliku od europske solidarnosti naspram drugim državama, ta interna solidarnost između država članica je ono što nam je sada potrebno. Naravno, postoje projekti i kanali koji nas povezuju s Rusijom, no vjerujem da postoji stvarno pitanje prijetnje našoj zajednici i sa time se moramo pozabaviti. Mi smo svi suverene države. Suvereni narodi imamo mnogo iskustva i to iskustvo se temelji na blizini Sovjetskog saveza bivšeg. No mi nismo ti koji su odgovorni za agresiju. I to što se mi okupljamo nije čin agresije. Mislim da je agresija kršenje suvereniteta zemalja poput Gruzije, poput situacije na Krimu. I bez obzira o interesima koji tu postoje, vjerujem da bi to trebala biti polaznišna točka za sva naša razmatranja daljnja Dala bih riječ kratko e, našim govornicima, zatim prelazimo na sljedeću točku. Thank you, Chair. Um, actually, lively, lively... Hvala, predsjednice. Ovo je bila dosta živa rasprava i to ukazuje da se radi o temi od velikog značaja, bez obzira na to bili uvaženi zastupnici za e, ili protiv onog što smo kolega ja rekli danas. Ja vjerojatno neću odgovoriti na sve komentare, jer bi u nekim slučajevima moglo biti riječi o političkim izjavama, jer već ću govoriti o konkretnim stvarima. Netko je poslije pitanje o Kaliningradu, pa svakako Kaliningrad jest važna tema. Kaliningrad već sada ima više ruske vojske nego što ima vojske u svim baltičkim zemljama zajedno i što se tiče vojne ravnoteže i vojnih pitanja to izaziva određenu zabrinutost. Veliku zabrinutost, no Leningrad je uvijek e, bio korišten od ruske strane kao sredstvo za koherziju. Dakle, ukoliko ne napravite ovo ili ono, mi ćemo napraviti, mi ćemo tamo odvesti lansere, mi ćemo napraviti ovo, mi ćemo napraviti ono. Dakle, te stvari se događaju redovito i vjerujte mi, mi smo jako zabrinuti e, razvojem situacije u Kaliningradu. Blisko pratimo što se tamo događa. Kada je riječ o pitanju gospodina Van E, koji je pitao do koje mjere e, nacije uzimaju svoju sigurnost e, za ozbiljnu, pa već smo rekli da smo povećali proračun za obranu, no gospodarska kriza 2009-2010 uveliko je oslabila Latviju i morali smo smanjiti rashode za obranu o tome sada raspravlja na vladi i u parlamentu i vjerojatno ćemo e, moći se, moći povećati dakle investicije za obranu u idućem e, proračunskom razdoblju. Što se tiče Rusije i komentara gospodina Narta, ja bih mogao reći da je baš ono suprotno točno, jer mi nacije na Baltičkom moru i Zapad i transatlantska zajednica smatramo Rusiju upravo kao jednaku, jednu od onih jednakih nacija i odstupanje od velikog broja sporazuma ili evo ja sam spomenuo e, sporazum CFI koji je jako važan i koji je ugalni kamen e, nuklearne sigurnosne strategije u Europi, nijedna država nije odstupila od toga, ali Rusija jest. I mm, evo, čak nekad davno, još 70. godina prošlog stoljeća, države sjeverne hemisfere, da tako kažem, su e, se dogovorile u Helsinkiju da se ne povrijeđuju granice bez obzira na e, na geopolitičke promjene koji bi moglo doći i ubiti sve do e, okupiranja Krima taj dogovor je poštovan ukoliko uzmemo obzir da Abkazija i Južna Osecija su režimi koji su se odcijepili sami. No, ovo je prvi put u našoj povijesti da se krši, dakle da smo svjedoci povrede jednog od najvažnijih načela sigurnosne arhitekture post hladno ratovskog razdoblja. Dakle, to će imati ozbiljne konsekvence po budućnost. I konačno dopustite da kažem još da se doista slažem sa pitanjima europske solidarnosti. Kao što rekao Baltičke države pokazale su svoju solidarnost prema drugim regijama, europskim regijama i potrebama naših saveznika bilo da se radi o našim zajedničkim operacijama u Afganistanu, o borbi protiv piratstva u Indijskom oceanu ili o podršci koju smo pružili i pružamo programa u Srednjoafričkoj republici ili Maliju. Uvijek smo bili tu kada nas se pozivalo u pomoć, ali postoji vremena kada treba i kada i mi trebamo pomoć, to je sada i to nije šala. Hvala. Hvala gospodine Vajliš. Gospodin Šatkovski, izvolite. Kada je riječ o Kaliningradu, koje, to je spomenuto nekoliko navrata, trenutno situacija je sada da imamo tri mekanizirane brigade, a mogu ima dovoljno opreme da se opreme još dvije divizije ukoliko dođe do potrebe. 2006. tijekom uh, vojne operacije Zapad Rusi su obučavali brzu dopremu e, opreme skladišta u, Kaliningradu, no da li se radi o Kaliningradu kao mamcu ili nečem drugom, to je to nešto o čemu se treba razmatrati. Dakle, napori za obranu, odnosno obrambeni kapaciteti koji su okupljeni u Kaliningradu takvi su da se može ovladati zapadnim Baltikom. Kao drugo, u nekoliko navrata bili smo svjedoci određenih aktivnosti, razmještanja, iskandar e, projektila u Kaliningradu. Ti projektili mogu biti razmišteni e, u razdoblju 24 sata. Kao što znamo, većina središnje i zapadne Europe su u dosegu tih projektila. Kao što rekao, ti e, projektili mogu prenositi bojeve glave, nuklearne bojeve glave. Mislim da što se ovoga tiče doista moramo uspostaviti određenu ravnotežu između stvarno čvrstog stava i za zlaganja za protiv eskalacije. To je nešto što možemo promotriti iz različitih e, uglova, ne samo kroz e, hodnoratovski. E, kroz hladnoratovsku percepciju. Tijekom hladnog rata morali ste biti čvrsti odrešiti spremni na suočavanje, no dovoljno vidjeti koliko puta je povređeno međunarodno pravo i kako je to konsekvence imalo na sigurnost. Evo, mislim na povredu našeg zračnog prostora. naši e, lovci moraju biti u stanju da e, gone e, uljeze, a to može imati sigurnosne konsekvence. Što se tiče sada čisto gospodarskih razmatranja, ovdje mislim konkretno na izgradnju plinovoda Sjeverni tok. Evo, izgradnja tog plinovoda bila je tema jedne e, švedske organizacije FOIS koja je napravila jako ozbiljnu analizu i zanimljivu. Taj plinovod može imati ključnu ulogu. Na primjer, tijekom izgradnje sjevernog toka uvidjelo se, a to su nam rekli ljudi koji su radili na izgradnji sjevernog toka, e, uvidjelo se da postoje ogromne vojne aktivnosti na samoj točnoj trasi e, plinovoda i ogromne špijunske aktivnosti su bile na toj trasi i to upravo pokazuje na brojne stvari. A kad je reč o onome što su rekli gospoda Nart i Schaffhauser, provedba dvostrukih političkih mjerila. Čujte, neki kažu da situacija u određenom broju drugih sukoba da je bila manje teška jer nisu prekoračeni određeni limiti. Zahvaljujem eh, panelistima na odličnim izlaganjima i na rasprave. Sada ćemo bez stanke preći na drugu temu i želim predstaviti ostale panelisti. Najprije imamo gospođu Paolu Imperiale iz talijanskog predsjedništva ona je koordinator e, za pomorska pitanja Ministarstva vanjskih poslova, Italijanskog ministarstva vanjskih poslova. Ona će nam predstaviti pomorsku e, sigurnosnu strategiju koju je pokrenulo talijansko predsjedništvo. Drugi govornik e, je Rudolf Roy on je načelnik odjeljenja zaduženog za sigurnost i za sigurnosnu politiku u Europskoj službi za, vanjske, za vanjsko djelovanje. A treći govornik, govornica je Beate Minder, ona je načelnica e, u sklopu Europske komisije e, odjeljenja za pomorsku politiku i osobito se bavi e, akvatorijem Sredozemlja i Crnog mora. Ići ćemo sljedećim redom, dakle najprije nastupa gospođa Imperiale. Ne znam jeste li spremni odgovarati na pitanje, sudjelovati u raspravi, jer znam da imate malo vremena na raspolaganju. Dakle, kao što rekao, najprije gospođa Pavla Imperiale iz Italijanskog ministarstva vanjskih poslova, zatim gospodin Roy i onda konačno gospođa Gminder. Hvala. Dobar dan svima. Želim vam zahvaliti na ovoj prilici koju ste mi pružili da parlamentu predstavim rezultat rada talijanskog predsjedništva i također predsjedništva koje nam je prehodilo, odnosno grčkog predsjedništva. Unutar vijeća smo upravo se pozabavili pomorskom sigurnošću. I zahvaljujući ovoj e, povezanosti tema pomorstva i sredozemlja, uspjeli smo osigurati kontinuitet u posljednjih 12 mjeseci. Zahvaljujući tome smo danas ovdje. No, nažalost, na to su nas naveli događaje koji e, svakodnevno prolijevaju krv na našim prostorima. No, prije toga želim zahvaliti što je i u prethodnom sazivu posvetio posebnu pažnju ovoj tematici i dao značajan doprinos našem radu. Tu se naime pozivam na studiju koju je proveo ovaj odbor koja se pozabavila geostrateškom dimenzijom pomorskih e, izazova za zajedničku sigurnost i obrambenu politiku i na temelju te studije smo dobili povratne informacije o utjecaju promjena u području pomorstva u europskom prostoru iz zaključaka ovih e, studija moglo se zaključiti da postoji potreba za globalnom e, strategijom pomorske sigurnosti i naročito izvješće gospodin e, Gomez je bilo korisno u tom pravcu kao i rezolucija parlamenta koja je uslijedila. Sada ubiremo plodove izvrsne međuinstitucionalne suradnje i unatoč promjeni saziva Europski parlament je na prikladan način popratio rad vijeća i e, pomogao vijeću da usvoji svoje političko usmjerenje i nadamo se da će se to ostvariti i u provedbi strategije putem novog azijskog plana u početku iduće godine. Prije nego što prijeđem na strategiju, želim iskoristiti e, priliku da zahvalim grčkom predsjedništvu za postavljanje ovog kamena temeljica što nam je omogućilo da se NATO nadovežemo kako bismo razradili našu sigurnosnu politiku i naravno trebam zahvaliti i komisiju i SVD-u na e, suradnji zajedničkog odbora što je dalo također i dodatan zamah našoj raspravi. Želim istaknuti izvrsnu suradnju predsjedništva sa komisijom i SVD-om i to nas je dovelo do osvajanja inovativnih radnih metodologija poput zajedničke razrede nacrta i dokumenata koji su osigurali ove rezultate i nadamo se da će to omogućiti e, svim akterima da aktivno sudjeluju u ovom akcijskom planu. Ova zajednička radna metodologija nam omogućuje da smo sada u skladu sa e, rokovima i sa hodogramom koji su tvrdili e, u vijeću u prosincu prošle godine kada se vijeće pozabavilo posebice sigurnošću i obranom e, upravo u prosincu. Sadržaj tih zaključaka ovaj odbor dobro poznaje. Europsko vijeće u lipnju je dakle usvojilo jednu međusektorsku uravnoteženu strategiju putem koje želi istaknuti potrebu za većom suradnjom između subjekata u pomorstvu, bilo civilnih, bilo vojnih, koji su nadležni za vanjsku i unutarnju sigurnost Unije. I također šire gledano, time se želi osigurati i pomorske interese Europske unije na globalnoj razini naspram određenih e, rizika koji e, idu od e, organiziranog kriminala koji prijeti slobodnoj plovidbi i također sve do reakcije na klimatske prijetnje. Imamo četiri osnovna načela na kojima se temelji strategija. Dakle, međusektorski pristup, upravljanje pomorstvom na globalnoj razini koje se temelji na međunarodnom pravu, međusobno poštivanje instrumenata i nadležnosti bilo nacionalnih, bilo Europske unije na temelju načela e, jedne pomorske multilateralnosti. Dakle, ova načela su očuvana i u razradi akcijskog plana koji ne predviđa dodatna financijska sredstva niti stvaranje novih struktura. Ovaj plan želi ostvariti veću učinkovitost europske reakcije time što će e, povezati sve potrebe i sustave. Dakle, naš je cilj e, pretvoriti Europsku uniju i po pitanju pomorske sigurnosti u globalnog aktera koji će učinkovito djelovati na moru i također e, time posvetiti, posvetiti odgovarajuću pažnju. Talijansko predsjedništvo je započelo sa svojim radom početkom srpnja organizacijom jedne konferencije o pomorskoj sigurnosti na nosaču aviona Cavour italijanske ratne mornarice i na toj konferenciji su sudjelovali članovi e, Europske unije, predstavnici zemalja članica, također predstavnici civilnog i vojnog sektora koji su dali svoj doprinos radu predsjedništva. Naše je nastojanje skrenuti pozornost Vijeća za opće poslove u prosincu na zaključke našeg rada. Akcijski plan je danas strukturirani i uravnoteženi dokument i došli smo danas do petog i nadamo se svi konačnog nacrta. On sadrži pet radnih usmjerenja Work Trends iz čega smo izvukli 130 e, akcija koje odgovaraju na sve probleme i potrebe koje su naveli e, i e SVD i zemlje i komisija. Ja neću sada davati pregled strukture akcijskog plana, no ipak želim podijeliti s vama neka razmatranja koja bi mogla biti korisna za nadolazeću provedbu plana i naravno doprinos Europskog parlamenta bi naišao na naše odobravanje. Mm, imamo mm, neka pitanja koja su povezana sa partnerstvom mm, s međunarodnim organizacijama, recimo sa NATO-om i potrebu za stvaranje novih struktura, odnos između vanjskih i internih domaćih aktera i to su pitanja kojima smo se pozabavili u čitavom dokumentu. Akcijski plan za sve, uključujući vojnu zajednicu, predstavlja veliku priliku i primjer kako se može primijeniti globalni pristup. On je ključan za osiguravanje sudjelovanja svih subjekata, a također njegova provedba istovremeno predstavlja veliki izazov. Samo ću napomenuti neke. Dakle, trebamo zajedničku volju za provedbu akcijskog plana i trebamo također mm, nastojati zajednički raditi u sve većoj mjeri u skladu sa vladajućim načelima i također voditi računa o financijskim ograničenjima s kojima smo svi suočeni u određivanju naših nacionalnih prioriteta. Želim naglasiti međutim mogućnosti koje se tek naznačuju i koje su prisutne u akcijskom planu. Gdje god je moguće trebali bismo nadograđivati već postignute pozitivne rezultate, recimo operaciju Atlanta. I trebamo također nadograđivati postojeće kapacitete, inicijativa i programa poput e, European Career Group Interoperability e, i tako dalje, samo da navedem neke. Trebamo također iskoristiti na najbolji mogući način ono što već imamo, odnosno E, centre za obuku, centre za izvrsnost e, i istraživačke centre i tako dalje, no pri tome trebamo izbjegavati i udvostručenje rada. Razvoj kapaciteta, istraživanje, inovacije, obrazovanje i usavršavanje također predstavljaju značajne mogućnosti i izazove. Ne smijemo pocijeniti naravno niti ostale aspekte akcijskog plana koji su usko povezani sa e, sadašnjim programom Unije, a koji se najviše usredotočuje sada na rast i radna mjesta. Provedbom akcijskog plana trebali bismo na troškovno učinkovitiji način ojačati kapacitet Unije da djeluje kao pružatelj na globalnoj razini pomorske sigurnosti i tu ulogu možemo ojačati ako ne zanemarimo relevantnost partnerstva Europske unije i u tom smislu ne smijemo zanemariti sadašnji akcijski plan koji daje u tom smislu zanimljive napomene u smislu razvoja daljnjih aktivnosti i s obzirom na njegovu skoru reviziju. Na kraju dopustite mi da e, naglasim jedno. Nakon što usvojimo plan, naš rad neće biti gotov, nego ćemo se ponovno pojaviti pred vama tražeći olakšavanje provedbe i naravno e, spremni ćemo biti odgovoriti na sva vaša pitanja i nedoumice. Hvala vam lijepa. Hvala. Hvala gospodine Roj, imate Ispričavam se, evo, dosta mi je kasno to rečeno, dakle moramo promijeniti redoslijed. Okay. So, thank you very much. Gospođe ima riječ. hvala što mi pružate mogućnost da vam se danas obratim. Već smo prije pola godine pod grčkim predsjedništvom e, imali priliku da se susretnemo s vama i evo ja mogu samo ponoviti ovo što je rekla Paola Imperiale pod talijanskim predsjedništvom europskog slovensko djelovanje i mi jako smo dobro surađivali, konstruktivno smo radili na pripremi ovog akcijskog plana i provedbi strategije. Nadam se da neću ponavljati ovo što je Paola već rekla jer je ona bila jako konkretno koncizna. Mislim da je ključno da izvučemo te e, pouke, dakle suradnja između internih i eksternih e, političkih aktera može imati, može polučiti pozitivne rezultate. A druga važna stvar e, jeste da ima još dug put pred nama da provedemo ove akcije, e, planove djelovanja. Dakle, velike su rasprave vođene e, oko strategija sada, e, isto tako oko plana djelovanja, ali za svaku od tih etapa treba će nam dosta vremena i treba će jaka politička volja za njihovu provedbu i tu mi se čini da je velika potreba za vašom podrškom iz Europskog parlamenta i da e, proširite poruku o suradnji između vanjskih i unutarnjih politika da ovaj e, plan djelovanja e, bude tema rasprava i drugih odbora. Ja mislim da bi bilo jako korisno da e, se ta tema proširi na veći broj odbora i službi jer mi ovdje zajedno radimo na tome, ali oko nekih stvari centralna se rasprava vodi u Europskoj službi vanjskih poslova, kod drugih e, u komisiji, no za sve nas je jako važno da objasnimo koji su to akteri i da dobijemo e, punu podršku svih, e, svih dionika. Naravno, ponavljam, mi nismo izumili toplu vodu, već se temeljimo na onome što je već ostvareno i što je u tijeku. Mislim da je ovo jako važno. Dajemo malu dodanu vrijednost, odnosno donekle dajemo svoj doprinos e, ovome svemu. No, budite sigurni da e, ćemo e, na ovome raditi najbolji mogući način. Evo ću vam 3-4 primjera, primjera, prvenstveno iz unutarnje politike. Evo, prva stvar, podjela informacija, o tome smo već govorili ranije, E, zajednička podjela informacija, to je nešto želimo izgraditi u Europi i konačna temeljna ideja jeste da imamo bolju podjelu informacija od nacionalnih e, e, vlasti, bilo da se radi o obalnoj straži, graničnim službama, ribarskim Mm, sustavima nadzora i, bilo, i, i drugima, e, kada na nacionalnoj razini raspolažemo određenim informacijama, ako je podijelimo e, zajednički, onda možemo bolje štititi i nadzirati E, svoja mora i postarati se da naši sugrađani budu bolje zaštićeni i da naše industrije budu e, raspolažu boljim mogućnostima investiranja na morima. Mislim da uvijek to moramo imati na umu kada govorimo o boljoj pomorskoj sigurnosti. Dakle, ovo je projekt koji je u tijeku, a u svakom slučaju je od e, postoji strateški, politički krovni okvir Europske unije i koji će biti sve veći i Europska unija će se više sudjelovati tome. Što se tiče ocjene rizika, na primjer tu razmatramo da e, poduzmemo jednake mjere što se tiče analize rizika. To je nešto što e, rade što se radi na nacionalnoj razini. dakle, možemo više podijeliti te informacije, da li možemo proširiti svoju bazu informacija o analizi rizika. Ja mislim da možemo i da e, to treba raditi. Ali u svakom slučaju to je nešto na samom početku. Još jedna oblast suradnje koja je jako važna i koja je spomenuta u to je strategija obučavanja i e, obrazovanja. Tu postoji velika volja za e, suradnjom. Postoje razni tečajevi i e, instituti za obuku glede pomorskih karijera. Tu se govori o javnim državnim službenicima iz pomorskih sektora. I jedna od stvari za koju nam treba podrška jeste umreženje obalnih, obalne straže. Dakle, to može uključivati isto tako porezne inspektore, e, pomorske carinike, graničare. Ako bismo sve to povezali u jedno mrženje, onda bismo mogli vidjeti na koji način možemo zajednički obučavati te ljude da se napravi jedna zajednička schema kvalifikacije na europskoj razini. Dakle, evo, to su tri kon jako konkretne ideje o mogućnosti suradnje. Sigurno sam da će nam Rudolf moći iznijeti još neke stvari glede vanjske razine. Ponavljam, e, zahvaljujem e, grčko-talijanskom predsjedništvu na podršci. Nadam se da ćete i vi u parlamentu biti zainteresirani za ovaj rad i da ćete i dalje E, pratiti ovaj rad i da ćete obavijestiti svoje kolege u drugim odborima. Najprej hvala. Hvala gospođe Grinder na ovom prikazu. Sada gospodin Roj ima riječ. Hvala. Uvaženi zastupnici, drage kolege, dame i gospodo, Dopustite mi prvo da vam zahvalim na ovoj prilici da vam se danas obratim. Jer smatram da je važno nastaviti dobivati potporu i doprinos u obliku inicijativa ovog odbora, što nam je bilo od velike koristi, naročito tijekom prošle godine. Kao što je rekla gospođa Imperiale, a također prema riječima gospođe Gminder, naravno potrebno nam je vaše zalaganje za budućnost jer i čak uz usvajanje akcijskog plana za koje se nadam da će se dogoditi u prosincu ipak ostaje otvorena brojna pitanja. To me dovodi do toga da moram naglasiti da je ostvaren zajednički napor komisije naših povjerenstava SVD-a, ali kao što sam napomenuo i parlament je odigrao u tome važnu ulogu. Mislim da je ova godina bila posebice uspješna po pitanju pomorske sigurnosti ako se prisjetimo činjenice da smo upravo usvojili zajedničko priopćenje početkom ove godine, zatim u ljeto strategiju pod grčkim predsjedništvom, a sada se pripremamo usvojiti akcijski plan. Dakle, ako se prisjetimo onoga gdje smo bili prije godinu dana, mislim da smo ostvarili ogroman napredak. Evo nekoliko komentara o akcijskom planu. Smatramo da Akcijski plan e, treba biti dokument e, koji je u stalnom razvoju. Dakle, mi ćemo sada predstaviti dokument koji sadrži akcije koje su predložili kolege, ali to je ipak e, dokument u razradi koji treba dalje razvijati i pratiti njegovo izvršenje i provedbu u nadolazećim godinama. I zbog toga smo u akcijskom planu predvidjeli rokove, dakle bilo e, kratkoročne, bilo dugoročne akcije. Kao što je prije rečeno, ovaj akcijski plan zadrži više radnih pravaca, slično onome što se nalazilo u nacrtu akcijskog plana, dakle razvijena informacija, razvoj upravljanja rizikom, istraživanje i usavršavanje. To su različita područja, no treba ih e, shvatiti kao međusobno ovisne. Evo, primjerice, ako se prisjetimo vježbi pomorske sigurnosti, naravno da su one važne za vanjsko djelovanje prema vanjskim partnerima, ali one su također važne za obrazovanje i usavršavanje, odnosno obuku. Ili ako pomislimo o potencijalnom e, korištenju prostornih e, kapaciteta, recimo programa promatranja Kopernik i Galileo, onda ti programi pridonose i nadzoru i sigurnosti i također čini e, dio ove rasprave o dvostrukoj namjeni. Od ključnog je prioriteta uspostaviti jedan zajednički okvir koji će okupiti i unutarnju i vanjsku demenziju koju je već opisala kolegica. Želim istaknuti tri glavna aspekta. Prvi je taj da trebamo imati na umu da ne krećemo od nule, da se nadovezujemo na ono recimo spomenuta je operacija Atalanta, ali imamo tu i brojne druge aktivnosti. Pomislimo recimo na ono što je Europska unija poduzela po pitanju izgradnje kapaciteta, naročito na kritičnim plovidbenim putovima. Naravno, tu imamo i aspekt produbljenja suradnje na međunarodnoj sceni, to je jedan od kamena temeljaca i to podrazumijeva također i veći angažman e, trećih strana i međunarodnih dionika, naročito u okviru NATO-a i UN-a. Kada je riječ o NATO-u, nacrt plana prepoznaje područja gdje se možemo uže povezati i nadopuniti našu aktivnost u, u cilju ostvarenja bolje dosjetnosti, koherentnosti i bolje suradnje. Treći aspekt koji želim spomenuti jest potreba za daljnjom nadogradnjom kapaciteta na temelju naučenih lekcija naročito po pitanju piratstva uzduž obala Somalije ili po pitanju programa kritičnih plovidbenih putova, kao što sam već spomenuo. A sada iščekujemo skoro usvajanje ovog akcijskog plana i nakon toga ćemo razviti mehanizam za njegovu provedbu. I kao što sam rekao, to nije kraj cijele priče. Zapravo tek tada počinje najnaporniji dio posla, odnosno provedbene aktivnosti. Hvala vam gospodine Roy i sada e, želim predati riječ zastupnicima. Prvo Ana Gomeš, izvjestiteljica po ovom pitanju. Nažalost, gospođa nije uključila mikrofon. Hvala svima na izlaganjima i hvala na izvrsno obavljenom poslu. Pregledala sam akcijski plan i kao što je gospodin Roy rekao, ovo je dokument u razradi. Naravno, treba ga prvo usvojiti i pri tome računamo na talijansko predsjedništvo i moram isto tako čestitati grčkom predsjedništvu što je nastojalo požuriti usvajanje ove strategije. Mi smo zapravo očekivali da će strategija biti usvojena na vijeću u prosincu, međutim e, grčko predsjedništvo je poduzelo korake da se to ubrza, a talijansko predsjedništvo sada nastavlja njegov rad i sada se pred nama nalazi vrlo dobar dokument koji naglašava koje su potrebne aktivnosti koje treba poduzeti, i koji su prioriteti i Vidim da je u dokument e, također ugrađeno i ono što je nama zanimljivo. Također, kao što je gospođa Gminer rekla, mnogo će ovisiti o političkoj volji, a u tome parlament može odigrati svoju ulogu. Dakle, slobodno nam se obratite sa e, vašim zahtjevima i potrebama. Parlament može vršiti nadzor i također parlament može biti koristan i u predlaganju aktivnosti i u objašnjavanju zemljama članicama da trebaju djelovati. Mislim da smo, da ćemo vrlo rado i spremno odgovoriti na vaš poziv. Također želim reći da mi je posebno drago da tu vidim neke naše preporuke u smislu civilno-vojne suradnje i ugrađivanja bilo vanjske, bilo unutarnje dimenzije u aktivnosti i da je to uzeto u obzir u predloženim akcijama i u tom smislu iznijela bih neke komentare. Gospodine Roy, možda ćete mi pomoći da shvatim što nije u planu. Znamo što je e, preneseno u plan iz strategije, no pomozite nam da shvatimo što je moglo biti, trebalo biti unutra, a nije. I zašto? I imam još jedno pitanje koje želim istaknuti, odnosno jedno područje gdje smatram da bi parlament eh, mogao značajno pomoći u razradi plana. To znači da se trebamo neposredno usredotočiti na aktivnosti gdje su naročito bitne veze između unutarnje i vanjske dimenzije i sigurnosti i to se odnosi naročito na operacije koje nisu europske, strogo gledano, ali su ipak europske, poput e, operacije Triton, to je sada talijanska operacija koja je uslijedila nakon Mare Nostrum. Znam da je ona usmjerena na pitanje imigracije i nadzor granica i pružanje pomoći imigrantima i krijumčarenim osobama i također na sprječavanje krijumčarenja i trgovanja ljudima. No, mm, ja sam jedna od onih koja je tražila takvu operaciju to bi trebala biti europska, ne samo talijanska i trebala bi uživati i odgovarajuću financijsku potporu. No, dakle, ne bi li to mogla postati prerasti u pravu europsku operaciju koja bi se bavila ne samo pitanjem migranata, nego i temeljnom sigurnošću. Pri tome mislim na Libiju gdje već djeluje ISIS. A to je udaljeno nekoliko sati plovidbe od europske obale. Dakle, treba u tu operaciju ugraditi ne samo pitanje imigracije, nego i pitanje sigurnosti i prijetnje sigurnosti i to bi ovu operaciju pretvorilo u pravu europsku operaciju koja se financira iz europskih izvora i to bi također e, ostvarilo onu sinergiju koja nam je potrebna. Naravno, tu govorimo o kritičnoj ulozi na moru i na kritičnim plovidbenim e, putovima koje ste upravo spomenuli. Također, molila bih vas e, da nam dostavite, ne odmah, ali možda kasnije, podatke o sigurnosnim incidentima ili bilo kakvim incidentima u e, Gvinejskom zaljevu u okviru pomorske strategije. Jer kada smo mi razradili naše izvješće, imali smo neku predođbu o tome što se događa, ali nismo točno znali. Sumnjali smo da piratski incidenti poput onih e, uz obale Somalije su se već događali u Gvinejskom zaljevu, no nakon izrade izvješća saznala sam da je došlo do učestalih incidenata piratstva u Gvinejskom zaljevu o kojima nitko nije govorio i to naravno ima e, veze sa krimčarenjem u Nigeriju i u tome su sučesnice i europske kompanije. Ja sam e, utvrdila takve slučajeve na e, u Santomeu i Principu, dakle oni su pokušali zaustaviti neke brodove koji su prevozili e, naftu krijumčarenu iz Nigerije u njihove vode i to je sada na arbitarskom sudu i e, to je učinilo švedsko poduzeće koje je e, to, u to bilo opleteno, dakle ono je vodilo krijumčarenje nafte. I također imamo čitav niz špeditera koji su to uključeni. Dakle, Sada je to na sudu, na arbitražnom sudu, što se ne možemo priuštiti i to bez kapaciteta zato jer se pokušalo učiniti ono što je potrebno i to je nama izvan vidika. To se dogodilo no, u jednoj zemlji AKP-a, to su naši partneri i sigurno sam da postoji čitav niz drugih sličnih slučajeva. Dakle, trebaju nam detaljne informacije o tome što se događa u Gvinejskom zaljevu u smislu piratstva i drugih incidenata koji su važni za našu pomorsku strategiju i sigurnost. I osim toga, imamo akciju 132 o osiguranju vanjskih granica i 133 o krijumčarenju migranata. Mislim da one trebaju biti označene kao neposredno potrebne. Dakle, to nije ovdje prisutno, ali mislim da bi to trebalo biti tako. Zatim akcija 1.5. Ja tu računam na gospođu Mogherini, ona već eh, poduzima mjere po tom pitanju. Ona eh, predsjedava također i već ministra obrane mm, posjetila je Europsku obrambenu agenciju i to je stavila na Twitter. I što me raduje, eh, jer se ona ne boji to iznijeti pred europske građane. Dakle, mm, u tome također nam treba koordinacija između različitih e, agencija i odjela komisije i ona bi trebala uskladiti svoj e, portfelj potpredsjednice sa portfeljem visoke predstavnice. Dakle, vidim tu preporuku da se e, ispita i mogućnost razvoja jednog civilnog e, mehanizma za brzo djelovanje sličnog onom e, vojnom. Mislim dakle da je u tom kontekstu bitno uključiti sve agencije EMSU, Galileo, ESU, EGNOS, Kopernikus i tako dalje, no uz to i SVD, Frontex, Europol i tako dalje. I snažno pozdravljam ono što govorite o potrebi ono što je gospođa Gmindar rekla o potrebi podupiranja suradnje i zajedničkog sustava stjecanja kvalifikacija i obrazovanja za agencije koje imaju um, ulogu obalne straže. To nije možda nešto što se može dogoditi na europskoj razini nego na nacionalnoj razini, ali ne vidim da će se to dogoditi na nacionalnoj razini bez pritiska od strane Europske unije. I to bi trebao biti naš prioritet, zato jer su to ljudi koji raspolažu odgovarajućim znanjem, informacijama koji nam mogu pomoći u jačanju razmjene informacija na koju pozivate Dakle, ako oni budu surađivali, onda će prepoznati prednosti toga. Dakle, treba nam europsko vodstvo u ovome području i Europska unija treba poduzeti inicijativu u tom smislu. I na kraju želim samo istaknuti da bi bilo također zanimljivo a, vi ste već spomenuli piratstvo u Ginejskom zaljevu, ali također po pitanju kritičnih plovidbenih putova trebaju nam e, strateške informacije. Mogli bismo doći do njih na razne načine, mogli bismo recimo posjetiti neke operatere ili ih pozvati ovamo ili tražiti da nam dostave dokumentaciju. No, ja sam bila izvjestiteljica parlamenta o CBRN-u i o akcijskom planu o kemijskom, biološkom i radiološkom oružju. I to me brine kada mi kažu da se ebola može pretvoriti u oružje i postoji opasnost od toga. Svatko se bavi svojim zračnim lukama, ne znam sada je li to dovoljno ili dobro, no ne čini mi se da se mnogo poduzima po pitanju osiguranja luka u pomorskom prijevozu. Dakle, mislim da nam treba više informacija o rizicima što je također povezano sa prijetnjom ovakvim vrstama oružja i također e, u vezi sa onima što sam upravo rekla o ISIS-u i njihovom djelovanju u Libiji. Dakle, ako postoji ta tehnologija, onda je i veća opasnost od terorističkih napada. A ako svi razmišljaju o toj strašnoj prijetnji, navodnoj prijetnji e, migranata, ja tako ne mislim, ali prava prijetnja zapravo nije dobila dovoljno pozornosti, barem tako ja mislim, tako da smatram da bi to trebao biti prioritet. I na kraju, kao što je istaknuto u akciji 522, sad imamo obzor 2020. sa financijskim sredstvima i sada obzor 2020 E, predviđa također i dvostruku namjenu i ja sam se pobrinula da to bude ugrađeno i tako je učinjeno. Dakle, iskoristimo to. No, opet treba nam vodstvo, komisije u posljednjih nekoliko godina. To je bilo katastrofalno, naročito u nekim obalnim zemljama, u slučaju Italije i moje zemlje Portugala, što je bila posljedica krize i strašno glupih mjera koje su provedene za suzbijanje krize. I zbog toga smo izgubili ključne kapacitete i vojne i civilne za potrebe sigurnosti, a naročito u području pomorstva i izgubili smo i dugoročne strateške kapacitete, naročito one povezane sa industrijom koja bi trebala podržati našu aktivnost u tom području, recimo brodogradilišta, što je u suprotnosti sa onim što govorimo u tom smislu. Dakle, to je jedno e, područje gdje doista e, tražim e, vodstvo komisije i visoke predstavnice i sadašnjeg predsjedništva koje mislim da vrlo dobro razumije koji su sve ulazi u igri. Hvala vam. Zahvaljujem gospođo Gomes. bih se na jedno od vaših pitanja. I također upustiti, uputiti to pitanje našim trima uvaženim panelistima. Ono što nedostaje u ovom akcijskom planu, da li je to dovoljno univerzalno da bismo se pozabavili sa iznimno dinamičnim okruženjem pomorske sigurnosti u praktički svakoj mogućoj zoni akvatoriju koja je u našem interesu. Bez obzira radilo se o Baltičkom moru, o Mediteranskom, o Crnom ili pak o obali Afrike ili jugoistočne Azije. Dakle, što je sa tom vanjskom komponentom akcijskog plana pomorske sigurnosti? Da li bi nešto tome trebalo biti dodano? I will start Dakle, započet ću od vašeg zadnjeg pitanja. Što se može dodati? I tu ste se očito uh, pozivali na ovaj zemljopisni aspekt. Dakle, ovaj izraz nije moj već od jednog drugog kolege diplomata. Mi smo odlučili e, da ćemo e, think globally, <laughs> razmišljati na globalnoj razini na ovom akcijskom planu i act regionally, djelovati na regionalnoj razini. Dakle, nije moj izraz, ali vjerujem da e, iz te perspektive akcijski plan je vrlo dobro uravnotežen zbog toga što je moguće da bude u potpunosti usklađen i mi smo u budućnosti sami spremni na sebe preuzeti izazove do kojih bi moglo doći. Trebalo bih nešto reći o piratstvu u Gvinenskom zaljevu također. E, prema onom što znam o situaciji ondje, trebali bismo imati na umu da piratstvo koje se događa, prezlazi iz grvinskog zaljeva, nije u potpunosti piratstvo. Prema IMO-u, prema definiciji, e, velik dio toga je oružana pljačka na moru. Dakle, događa se, odvija se u području koje je pod nadležnosti određene obalne države. Osobitost Gvinenskog zaljeva i dopada nam se što se u izveću EMO-a više spominje da se radi o izoliranim incidentima. E, dakle, ovo se događa u teritorijalnom moru i zapravo ti incidenti nisu detaljno razrađeni, već se više radi o nekim anonimnim izvještajima. No, moje mišljenje prije svega da smo da se ovdje suočavamo sa stvarim e, transnacionalnim e, organiziranim kriminalom i ako tako mogu reći, e, ondje su započeli sa, nazovimo to i običnom oružanom pljačkom, a sada se dalje razvijaju novi načini, kao što je zastupnica Gomeš spomenula, dakle, krađe nafte, otimanja naftnih resursa, što je mnogo sofisticiranije i na taj način također mnogo opasnije. E, gospodine Roy, možemo i vas pitati jer e, vama su upućena neke od pitanja, neki od komentara. Hvala vam lijepo. Uh, dakle, prije svega započet ćemo sa ovim pitanjem Sibirijetisa koje je nešto što čime bi se morali pozabaviti i koje se odražava u našem akcijskom planu, već postoji inicijativa od 2010. godine e, koja se naziva Centri izvrsnosti e, i doista mi ovdje smo uvidjeli potrebu da bi se trebalo više pozabaviti time kako to bolje povezati e, sa pomorskom sigurnošću. I to je upravo komentar koji je došao od vas. E, dakle, ono što, što se tiče pitanja što je uključeno ovdje, što nije, moram reći iz jedne vanjske perspektive da smo prilično zadovoljni sa onim što smo postigli. Ako tako mogu reći, postoje čak i neka pitanja koja nisu bila baš tako dobro odražena u sigurnosnoj strategiji, ali eh, jesu bila pokrivena u zajedničkom priopćenju, primjerice pitanje potrage i spašavanja. A to je sada spomenuto u akcijskom planu. Dakle, ja bih to s druge strane gledao, kao što je spomenuto u našem zajedničkom priopćenju, a to je da ovdje imamo pitanje e, privatno angažiranog oružanog osoblja, što je nešto čime se ne bavi akcijski plan, ali mislim da je to vrlo pozitivno i kao što sam već započeo govoriti na početku svoje intervencije. Ovo nije jedan iscrpan dokument, ovo je ono o čemu smo se trenutno dogovorili, ali moram reći da je to mnogo, da je vrlo pozitivno, no istovremeno znači da još postoji prostora za daljnji razvitak, daljnji rad na drugim pitanjima. mogu se samo kratko nadovezati na pitanje Gvininskog zaljeva, ono što je rekla veloposlanica Imperijale, trenutno razvijemo i akcijski plan za strategiju Gvinejskog zaljeva i mogli bi vas zanimati da o čemu se radi, tako da će naši kolege doći pred Europski parlament i e, govoriti vam o tome. Što se tiče suradnje unutarnje, vanjske, mislim da sva pitanja su već pokrivena. A što se tiče funkcioniranja, mislim da je Triton upravo započeo i da je ravnatelj agencije Frontex rekao da se radi o operaciji e, pomorske patrole, obalne patrole, dakle nadzora područja, ali koja se istovremeno bavi spašavanjem života. To će ostati apsolutni prioritet. Tako da ovdje već imamo stvari koje se odvijaju. I možda za kraj uloga e, pomoć parlamenta i ovog odbora e, da svakako i dalje računamo na vas i više ću biti i doista ću biti sretan ako dobijemo poziv od vas za daljnju suradnju. Hvala vam gospodin Minder, imate riječ. Hvala, mogu ponoviti ono što su moji kolege već rekli, jedno od najvažnijih pitanja je možda koji je zajednički stav država članica što se tiče pitanja pomorske sigurnosti. Kao što znate, mi kao komisija doista smo za zajednička stajališta, tako imamo veću snagu, veću mogućnost za globalno pregovaranje i zahtijevanje većih standarda, ali nažalost to, taj stav ne dijele sve naše države članice. Tako da na kraju to nije provedeno, jer smo mi predložili zajednički pristup, zbog toga nam je žao, a moram zahvaliti italijanskom predsjedništvu koje je dugo na tome radilo, dakle doista su se trudili Uh, but this is uh, something we hopefully come back, like Rudolf said, at some stage. Um, I što se drugih stvari tiče, osim toga mislim da smo vrlo zadovoljni da je sve bilo obuhvaćeno. Spomenuli ste nacionalnu razinu. E, neke države u akcijskom planu djeluju kao države članice jer vrlo je pozitivno što sve počinje na razini država članica, a mi možemo biti medijatori koji pokušavaju e, malo pogurati stvari, malo e, iziritirati države članice kako bi ih se potaknulo, pokrenulo, ali u državama članicama te strategije same se provode i sve se temelji na tome što se odrađuje državama članicama. Horizont 2020. Eto i o tome smo raspravljali. E, Njemačka je vrlo ustrajno tome da se predmeti dvojne uporabe koriste samo za e, civilne svrhe, ali našli smo sada e, dobar način da to možemo sročiti, tako da se i na tome radi. Hvala. Hvala vam. Ja sam zapravo željela postaviti jedno pitanje e, nakon vaših komentara i zapravo uputiti ga svim panelistima. A tu se radi o IMO, Međunarodnoj pomorskoj organizaciji i položaja Europske unije unutar IMO-a. Prema onome što ja znam, e, za to bi bile potrebne promjene unutar statuta IMO-a, pa mi zanima kakvo je trenutno stanje stvari, ako nam možete kratko nešto reći o tome. Nisam stručnjak, ali mislim da bi za to bili više nadležni kolege iz opće uprave za transport, ali kao članica IMO-a mi imamo položaj promatrača i održavamo koordinacijske sastave sa državama članicama, e, pokušavamo doći do zajedničkih stajališta što nije uvijek moguće, ali e, svakako zajednički radimo u mnogim područjima, no nismo predstavnici pojedinih država članica u IMO, e kao što je primjerice slučaj u mnogim drugim regionalnim organizacijama koje se bave ribarstvenim ili trgovinskim pitanjima, gdje je Europska unija ima isključivu nadležnost. U ovom slučaju nadležnost je podijeljena. Hvala vam, gospođa Gomeš. Govornica nema mikrofon. Samo dve, tri stvari. Što se tiče horizonta 2020. Drago mi da ste rekli da se na tome mora raditi, ali vidimo da se Njemačka tako brzo kreće i čak i Kurdima dostavlja oružje. Nadam se da se situacija može promijeniti uz odgovarajući pritisak. Moj je prijedlog, čula sam o tome, možda bismo mi u obzir u odboru mogli dobiti neke stručnjake o e, pitanjima Chatham house dakle piratstva ili pljačke u Gvinijskom zaljevu. Možda bismo doista mogli zamoliti stručnjake da dođu, e, predstave nam to i da malo detaljnije nešto doznamo o tome. Eto, to bih predložila predsjedateljici. Sljedeće pitanje e, CBRN mislim da postoji prijedlog da mi kao odbor pokušamo zajedno sa odborom Libe nešto učiniti. E, dakle, oni imaju e, nadležnost za sibirski akcijski plan, ali očito postoji jedno sučelje i možda bismo mogli promaknuti zajedno sa inicijativom e, Libea jedno okupljanje sa stručnjacima gdje bi se moglo ovime pozabaviti. I konačno pitanje privatnog e, naoružanog zaštitarskog osoblja. Znam to nije samo u polju pomorstva gdje postoji briga o tome, ali u pomorstvu je zabrinutost oko toga veća ikada i doista je zabrinjavajuće tako da bih još predsjedateljici predložila da možda i to stavimo na dnevni red nekog skorašnjeg sastanka pa ponovno zamolimo vijeće i komisiju da nam daju prijedlog e, stanja da vidimo gdje se nalazimo tu. Hvala vam, e, zastupnik Sprojevski. Gospodin predsjedavajuće, dame i gospođo, imam dva kratka pitanja. Najprije o sustavu Kopernik. trebalo napraviti nekoliko ispravki glede provedbe te strategije i mislim da je to sve napravljeno u dugoročnoj perspektivi, no htio bih čuti kako je stanje stvari, što bi mogle, kakav bi doprinos mogle napraviti države članice. A glede suradnje s Turskom, i istočnog e, sredozemlja kako stoje stvari. Reci nam, kome postavljate pitanje, uvaženi kolega? Ja molim, dakle, sve govornike da odgovore na pitanje, molim. i done the utmost to put Copernicus. Ja sam učinila što god je bilo moguće da Kopernik e, i svi drugi mogući elementi drugih programa mimo Kopernika koji se više manje odnose na pomorsku sigurnost i nadzor da e, budu aktivirani pravom mjestu, na pravom mjestu i pravom trenutku. kao što smo malo prije rekli, ovo je sami početak postupka, ne njegov kraj. I ako budem imala dovoljno sreće da doživim i vidim da moja beba, odnosno taj akcijski plan počne prije prosinca, to bilo sjajno, jer, ali treba imati na umu da je to sam početak. Ja ću to u svakom slučaju nastojati pogurati kod e, idućeg predsjedništva, odnosno idućih predsjedništava. Kažem predsjedništava, ne predsjedništva, jer ovo nije posao koji može biti odrađen u šest mjeseci, osobito kada se radi o takvim stvarima. Gospodine Roj, izvolite. Hvala. Što se tiče Kopernika, ja nisam stručnjak za to polje. Ali svakako mislim da ono što je važno što se tiče akcijskog plana za pomorsku sigurnost to je da je uspostavljena veza jer ovdje imamo jako velike potencijale koji se mogu koristiti glede osvješćivanja stanja stvari i glede pitanja koje se tiču pomorske sigurnosti. I sada kada to stoji na raspolaganju trebamo vidjeti kako na najbolji način to možemo uporabiti. E, što se tiče Turske, znamo da se vodi dijalog e, kojim upravlja komisija glede jačanja zajedničke inicijative isto tako e, države članice vode razgovore glede ponovnog pokretanja pitanja primanja u savezno. Ja nisam stručnjak za to što se tiče e, treba pogledati koji su zaključci sastanka vijeća iz 10. mjeseca. Hvala, gospođa Gminder, izvolite. Evo samo da se nadovežem na Kopernik. Tu imamo čitav niz mogućnosti što se tiče pomorskog e, prikupljanja i informacija i dijeljenja informacija. Dakle, sada trebamo vidjeti koji su to podaci koji bi nas zanimali od Kopernika i trebamo to staviti u provedbu. No, zadnje informacije su te da se tek radi na izradi toga dokumenta. Što se Turske tiče, Moram se složiti s ovim što je Rudolf rekao. Mi imamo jako pozitivan pomorski dijalog s Turskom glede integrirane pomorske politike i što se tiče e, pomorske transportne politike. Mi redovito o tome razgovaramo, u kontaktu smo s njima. Ja sam evo u Turskoj bila početkom godine da objasnim što mi to radimo glede pomorske sigurnosti. Tako da imamo aktivnu suradnju. Hvala. Najviše hvala. Približamo se kraju ovog sastanka odbora, pododbora za sigurnost i obranu. Zahvaljujem svim eh, sudionicima na izvrsnim eh, izlaganjima, osobito na njihovom radu kada je riječ o akcijskom planu o sigurnosnoj pomorskoj strategiji Europske unije. Želim zahvaliti izvjestiteljici gospođi Ani Gomeš na njenom jako profesionalnom doprinosu. Te se zahvaljujem uvaženim zastupnicima Europskog parlamenta i osobito e, članovima našeg pododbora na današnjoj raspravi. E, idući sastanak e, održat će se u 3. prosinca. Zaključujem sastanak. Hvala.